EKR er je e, dao EKR e, er je dao zahtjev za promjenu nominacija u izaslanstvima. E, to je usvojeno jer nemamo nikakvih primjedbi protiv toga. Hvala.